colleagues, we can... Dobro, kolege. Možemo započeti s petom točkom na dnevnom redu, dakle razmjena gledišta s Hansom Hugervorstom, predsjednikom odbora za međunarodne računovodstvene standarde i ASB. Srdačno mu želimo dobrodošlicu na sastanak odbora Ekon. Gospodin Hugervorst je bivši ministar financija nizozemske i već je nazočio kao takav na našem e, sastanku. E, ovo tijelo jazbe je dakle napravilo međunarodne e, međunarodno izvješće za ostatičkim podacima i mislim da ovo jako dobro, korisno i pravovremeno vremena razmjena gledišta, dakle da se razgovara o nekim stvarima koje se tiču računovodstva u okviru ove trenutne trenutne rasprave o konceptualnim reformama i također imajući na umu novu odredbu o točkama 9.4 Mislim da je to jako važno, dakle, razgovarati na ovu temu i mislim da odbor Ekon treba pomno obrati pozornost na pitanje računovodstva i računovodstvene politike, isto tako na novi okvirni dogovor EFRAKU, ali isto tako i na suradnju s jazbom. Dakle, ponovno želim dobrodošću gospodinu Hansu Hugervorstu Sada vam predajem riječ e, za uvodno izlaganje od 10 minuta. Izvolite, imate riječ. Uh, Hvala, predsjedavajući. Hvala vam što ste me pozvali i drago mi je da sam ovdje s mojim kolegom iz Francuske, e, Filipom Danžuo kako bi vam govorio o IFRS-u e, i ISB-u. Zaista mislim da visoko kvalitoračno računovodstvo nije nikada bilo u Europi toliko potrebno kao što je danas. E, jer e, to će nam omogućiti da budemo manje ovisni od financiranja banaka i Evropska unija želi stvoriti uniju kapitalnog tržišta, tržišta kapitala i zbog toga javne tvrtke trebaju imati pristupa tržištu kapitala. Vjerujem da tržišta kapitala mogu pomoći da se e, udahne novi život europskim e, tvrtkama. Međutim, kako bi tržišta kapitala dobro funkcionirala, njima se treba ispravno upravljati. Ne smiju postojati e, problemi sa kratkoročnim rješenjima, a kada god se koristi novac građana treba spriječiti da dođe prevara i zloporabe. Regulatorna tijela su nužan dio tržišta kapitala. Financijske informacije koje će biti pouzdane nužne su u tržišnom gospodarstvu. ISB e, pokušava kapital, tržištima kapitala dati e, mogućnost da budu pošteni i da se u njih ima povjerenja. U prošlosti borilo se protiv eh, mnogih eh, problema kako bi se ostvarila transparentnost. Ulagači sada znaju koliko koštaju eh, miravinski fondovi i dionice koje su u minusu. Mnoge tvrtke su se e, nakon što su uveli, e, uvedene naše norme, mnoge su tvrtke protestirale zbog toga i protestirat će i dalje. Mi uvodimo visoku e, visok stupanj discipline, mnogo više kod nas nego u mnogim javnim tijelima. Kao što znate, Europska komisija sada proučava koji utjecaj ima i FRS u Europskoj uniji. Mi ne očekujemo da će oni reći da su naše norme savršene jer znamo da nisu. Međutim, smatramo da će uglavnom ocjena biti pozitivna i da će se reći da je FRS je imao pozitivnu ulogu na europsko gospodarstvo. Objasnit ću vam zašto tako mislim prije svega od 2005. godine IFRS daje jedinstveni računovodstveni jezik u svijetu. Prije toga Europskoj uniji je bilo je više od 15 različitih normi na polju računovodstva i uvijek se trebalo E, pokušati shvatiti kako sve to funkcionira. Za razliku od ovog parlamenta nije bilo prijevoda s jednog računovodstvenog jezika na drugi. IFRS je dakle unio transparentnost i mogućnost usporedbe za europske ulagače. I sada, zahvaljujući ESMI, može se uspoređivati e, kakva je situacija. Ulagači su dobili, ali dobili su i tvrtke, jer one sada e, igraju pod istim uvjetima u Europi. A jedno jedinstveni računovodstveni jezik u Europi također omogućuje da se zaštede mnogi troškovi. Nakon što je uveden IFRS, Mnoge su se zemlje odlučile za njega. Trenutno 114 zemalja, dok 12 drugih odobrava da se oni time koriste. Cijela Europa, cijela Latinska Amerika, Kanada, većina azijskih zemalja koristi IFRS. A vrlo se brzo IFRS širi među kineskim i japanskim tvrtkama. Sjedinje američke države za sada ga još ne koriste, ali i FRS može se koristiti od strane europskih tvrtki na američkom tržištu, što je velika uštada. Širenje IFRS-a je vrlo dobro za europske ulagače, naročito za mirovinske fondove, jer oni mogu na taj način e, dati, e, omogućiti dobar prihod svojih dionica za mirovinske fondove za europske tvrtke IFRS omogućio je da smanje troškove. E, tako, što, na način što je smanjio troškove filijala u inozemstvu. Od 114 zemalja koje svojile IFRS, te zemlje nisu morale napraviti nikakvu vanjsku izmjenu u tom sustavu. Činjenica da ga nisu mijenjali ne znači se da se svime slažu što stoji u našim normama, međutim činjenica je da svi uviđaju da je jako dobro da postoji takav međunarodni standard jer bismo se u protivnom svi vratili na nacionalne standarde. E, Europa je sa jednim malim izuzećem prihvatila naše norme. Što ne znači da Europa ne želi suvereno vladati e, računovodstvenim normama. Europa želi nadzirati standarde. Europa je najbogatija oko što se tiče nadzora rano, računovodstva od različitih računovodstvenih tijela do e, Europskog parlamenta mi znamo da moramo ozbiljno uzeti sve primjedbe iz Europe i ESB mm, jednostavno e, zna da Europa želi igrati određenu ulogu u tome. Međutim, mi ne smijemo dati dojem da slušamo samo što nam kaže Europa. Mi moramo saslušati što imaju za riječ i e, druge zemlje koje nisu iz Europe. Uzimamo u obzir kritike i pokušavamo poboljšati situaciju tamo gdje mislimo da su te kritike e, na mjestu. Smatramo da su financijska izvješća ponekada predugačka i jasno nam je da se ulagači boje za svoj profit ako se e, bude možda na nekim kratkoročnim pregledima bazirao rad njihove tvrtke. Mi ćemo pokušati to poboljšati u budućnosti i e, također moramo paziti kakva je situacija kada se pocijeni pasiva. Istovremeno Potrebna nam je neovisnost, koliko god slušamo kritike upućene na naš način. To je, naša je neovisnost važna, koliko je i važna i središnjim bankama. Nećemo dakle uvažavati specijalne interese. Slušat ćemo sve, ali mi ćemo se rukovoditi javnim interesom. Moram reći da pozdravljam želju da se napravi unija tržišta kapitala u Europi. To je zaista bitno. Tržišta kapitala mogu dobro funkcionirati jedino ako budu dobro uređena i IFRS je ključni dio reguliranja tržišta i e, AFB je tu spremna da pomogne Europi da ostvari svoje ambicije na tom planu. Hvala lijepa. Puno hvala na vašim uvodnim riječima. Sada odmah taj riječ drugim govornicima, najprije gospodin Burkhard Balz. Hvala gospodine predsjedniče. IASB eh, upravo radi na standardima vezano uz eh, ugovore o osiguranjima. Eh, IFS 4 u tom pogledu mora se uskladiti sa financijskim instrumentima i uskladiti se s istima. Moje pitanje je kako se može osigurati da oba standarda budu koherentni i konzistentni i kako će se dugoročno e, zapravo posao koji osigurajuće društva obavljaju uopće moći nositi s time. Drugo pitanje, vi kao predsjednik SB zalažete se za harmonizaciju unutar Evropske unije standarda. Ja bih e, želio vrlo kritično postaviti pitanje i to glede situacije proporcionalnosti, kako s time u vezi stvari stoje, vezano uz agendu rasta i napretka. Mala i srednja poduzeća koja moraju biti refinanciraju ne mogu ispunjavati zbog kompleksnosti sve standarde, a isto tako i zbog visokih troškova. Pridržavate se svih standarda. A direktiva o bilanciranju nadalje nas dovodi do daljnje harmonizacije. Hvala vam lijepa. Thank you very much. Um, IFRS... Puno hvala. Mi smo završ, u, još u fazi završavanja IFRS 4. Uh, Radi se dakle o normi koja je po svom sadržaju i iz političkih aspekata vrlo teška, znate, to je složena situacija. Još uvijek moramo e, finalizirati četvrtu inačicu IFRS-a. Nismo točno odredili kada ćemo to e, dovršiti i e, moramo pasti da ne dođe do interferencije s IFRS-om 9. što se tiče dugoročnih ulaganja. Najbolji način je da ljudi kupuju dionice u tvrtkama. E, to je vezano za rizik, ali kad jednom novac bude tu, treba se paziti da ne ode. Prema tome, ulagač mora imati povjerenja u račune određene tvrtke, u bilancu određene tvrtke i naši standardi žele zaista ulagačima dati najbolju sliku o mogućnostima koje pojedino poduzeće otvara kao i o rizicima koje to sa sobom nosi. Zato je važno da sve e, skrivene rizike, sve su skrivenu pasivu e, mi predočimo u našim izvješćima. Što se tiče malih i srednjih poduzeća, kada neka tvrtka nije na burzi, ne mora se podvrgavati sa složenijim normama i nema nikakve veze s IFRS-om. Odluka ne leži na nama, već o e, tijelu koji regulira e, dionice, odnosno cjelokupnu aktivu na burzi, oni moraju odlučiti na koga e, Ko će morati sve upotrebljavati i FRS. E za sada su tijela u Europi rekla da to trebaju biti e, one tvrtke koje jesu na burzi jer su oni rekli da dakle morate se podvrgnuti standardu IFRS 9 zato što jednostavno barataju novcima građana. Ono što mi s naše strane pokušavamo napraviti je da smanjimo kompleksnost putem različitih programa pokušavamo e, tvrtkama olakšati e, način na koji moraju objavljivati podatke i kako bi cijeli postupak trajao kraće. Hvala sada u ime Socialista i demokrat gospodin Baje. Hvala. Moje prvo pitanje koji konkretni problemi postoje sa e, primjenom IFRS-a u pojedinim zemljama i što radite kako bi se situacija poboljšala. Drugo pitanje, naravno rekli ste da ulagači moraju znati e, kakve rizici imaju pojedina poduzeća to je nešto što vrijedi za e, privatne i javne tvrtke i odbor regija i mnoge zemlje e, sada govore o mnogim normama, a traži se da se računovodstvo da sve predoči u okviru godišnjeg izvještaja, ali ponekada to nije tako interesantno, ponekad je bolje dići kredit. Dakle, e, tako vrijedi za općine, gradove, regije i na državnoj razini. Jesu li možda to već analizirali? Treba li analizirati samo troškove i dug, a ponekad se radi o jednostavno ne to dugo, a jednostavno se ne pribraja tu ono e, što e, postoji u vidu primjerice nekretnina. Što možete reći o tome? E, kolega će odgovoriti e, drugo pitanje koje ste postavili i to ćemo odgovoriti na francuskom jeziku. Dakle, koji su glavni problemi koje imaju u svijetu s primjenama IFRS-a? Puno se ljudi žali da je sustav previše složen. Često ta složenost je rezultat vrlo e, složenog poslovanja tvrtki. E, mnoge e, tvrtke imaju mirovinske fondove koje su vrlo složene. Čak i za mala i srednja poduzeća ponekad imaju financijske derivate i tu računovodstvo odmah postane puno složenije. Međutim, za tvrtke koje imaju jednostavan model poslovanja IFRS nije problematičan. <clears throat> Najljepša stvar je da kad vidite da 114 različitih država u svijetu je usvojilo IFRS, a da većina tih zemalja nije naišla na velike probleme, a e, gospodarstva koja su rastuća e, kao što su Brazil, Koreja, ili Singapur, dobro Singapur je već razvijena eh, ekonomija, dakle oni bez puno problema prelaze na IFRS. Nedavno sam razgovarao s revizorima i <clears throat> rekli su mi da u tim drugim zemljama je situacija eh, i realizacija IFRS-a ista kao u Europi. Vaše drugo pitanje se odnosilo na to kako računovodstvene norme utječu na e, javne bilance. Moram reći da je to nešto što je sasvim izvan nadležnosti naše organizacije, dakle sve što se odnosi na države. <clears throat> Jer norme koje se tu e, primjenjuju IPSAS, norme izrađuje dakle drugo tijelo koje je IPSAS i koje se primjenjuju na državnu upravu. IPSAS pokušava E, nadahnuti normama iz privatnog računovodstva, ali sa, samo malo. Postoje dakle neke stvari koje mogu biti u redu iz privatnog računovodstva, a ne postoji obveza da se to prati nekim državama e, se e, prelazi na te računovodstvene norme, dok u drugima ne neki jednostavno rade na funkcioniranju prihoda i rashoda. Jednostavno, mi ne igramo nikakvu ulogu tu i nije na nama da tu išta namećemo. Hvala, a sad u ime Cera Case Hvala. E, hvala na vašim komentarima, iako moramo reći da sam jako razoražena da Sjedinjene američke države ne koriste IFRS već SGAP i dalje. S obzirom da je to jako velika zemlja, ima važne tvrtke. Gospodin e, Samuels koji je iz FSB-a je nedavno rekao u Financial Timesu da bi se trebalo ići i više i dalje od IFRS-a 9, te da tvrtke trebaju objavljivati kolike gubitke imaju i u koliki su ti gubici u odnosu na očekivane gubitke. Što se tiče IFRS-a 9, mislite li da bi se proširenje trebalo napraviti na IFRS 9 kako bi se poboljšalo upravljanje tvrtkama e, u odnosu na međunarodne financijske ustanove? Evo, kao prvo što se tiče vašeg komentara o SAD-u, da, jest razočaravajuće što oni još nisu, što nam se još nisu pridružili. Vidimo što će nam pružiti budućnost, to, je jako velika zemlja, to je još uvijek najveće tržište kapitala, dakle, evo, oni imaju svoja pravila i teško je, dakle, prilagođavati se na drugo, no ja se uvijek, još uvijek nadam da će možda Sjedinje američke države napraviti nešto slično kao što je Japan napravio, to jest da se da dopuste e, pojedinačnim e, tvrtkama da koriste IFRS to bi to možda bio način e, da se stvar riješi, ali eto, to je nešto što je još pred nama. Ja sam sam predsjedavajući odbora za međunarodnu financijsku stabilnost kao predsjednik IFRS, isb Dakle, razgovarali smo o tome, o obilodanjivanju e, odnosno razgovarali smo o onome što se očekuje od IFRS-a i kada su obznanjeni rizici i ono što treba e, razvijati, to je nešto se može koristiti za unapređenje IFRS-a, no u svakom slučaju mi smo već izloženi velikim velikim kritikama jer su naši zahtjevi za gledanje podataka jako zahtjevni, osobito što se tiče malih srednjih poduzeća, da trebamo biti pažljivi. Moramo jako biti pažljivi što se ovoga tiče, moramo dobro razmisliti prije što iznesemo neke novi zahtjev. Hvala. Hvala. Sad u ime Aldea, Majka. Kora von Iskoristilo bih e, mogućnost e, kako bih e, gospodina od na materinjem jeziku pozdravim i postavim pitanje. Želio bih znati da li standardi su jednoznačni i za banke. ESMA je prošle godine provjerila i došla do zaključka da su različiti standardi u bankama. A što se tiče prenosa dakle kredita u derivate i kod stres testova, to je imalo negativne posljedice, a vezano uz usporedivost bankovnih bilanci moje mišljenje da bi je to doista zabrinjavajuće što se tiče isto tako e, pitanja e, administrativnog e, tereta za male i srednje poduzeća, postoje smjernice koje to rješavaju i koji idu po pojednostavljenom postupku i imaju računovodstvo koje je pojednostavljeno. Kako mislite da će direktiva kako se provodi direktiva u raznim državama članicama i kako se e, može uključiti isto tako i regulativa za mala i srednja poduzeća. My, my colleague will, uh, Philippe uh, Danjou will... Uh, Kolega Filip Danžan će odgovoriti na pitanje koje se odnosi malih i srednjih poduzeća. Što se tiče prvog dijela vašeg pitanja, kao prvo, E smo sjajan posao tako što iznosi na vidjelo te probleme kao što sam rekao u uvodnom izlaganju, nema nikakvog nacionalni, nacionalna tijela ne mogu e, porediti svoje podatke jer su sva napisana na različitim e, jezicima, odnosno računovodstvenim jezicima, a ovo sada što imamo jedinstven računovodstveni jezik čini stvar mogućom da regulatori rade svoj posao. Dakle, to je njihov posao, a ne više naš poslove regulatora da vide da li su standardi dobro ispoštovali i mi to pozdravljamo. Velik je napredak ostvaren, ali i dalje ostaje još dosta posla. Blisko surađujemo s ESMom, kada se njima čini, na primjer, da nešto nije u redu s našim standardima, onda nam se obrate i traže od nas da promijenimo te standarde i mi jako e, dobro, jako pomno ih saslušamo. Uvijek mi pomno saslušamo. E, no, e, to svakako zahtjeva veliku suradnju između ovih tijela ISB-a i ESME i to je upravo ono što se dešava. Mi imamo memorandum o suradnji između dvije suradnje, institucije i imamo jako česte kontakte. Što se tiče malih srednjih poduzeća, što se tiče računovodstva, ja želim najprije reći da mi kao ISB e, nismo, ne sudjelujemo u direktivama u Europi, to je komisija, vi i vijeće raditi na tome, ali mi smo izradili standarde za mala srednja poduzeća na zahtjev velikog broja e, zemalja u razvoju i svjetske banke i ti standardi su tu od 2009. godine. Jako malo toga se koristi u Europi jer to nije usvojila Europska unija. Dakle, to postoji, ali nije dijelom europskog zakonodavstva. Neke države članice su odlučile usvojiti neke standarde u svojim vlastim e, e, jurisdikcijama, no najčešće se to koristi na dobrovoljnoj osnovi Evo, na primjer, ako razmišljate o potrebi za financiranjem e, malih srednjih poduzeća, dakle, ako ih više neće financirati banke, već e, fondovi, kapitalni fondovi i drugi, onda to mora biti dobro uređeno. Dakle, ovisi o tome da li su ti kapitalni fondovi u Europi ili drugdje. Naš projekt, ukoliko se usvoji, bi se mogao koristiti, a po velikim navodnim znacima, odnosno uz veliki znak upitnika. To je u svakom slučaju nešto što Europa, o čemu Europa mora e, odlučiti. Dakle, mi smo tu i mi čekamo da vi odlučite da li, da li je to vrijedno razmatranje. Hvala u ime Guje. Gospodin ima riječ. Dobar dan, Dakle, što se tiče razvoja posljeratnog razdoblja sve do danas, sve je teklo u tom smjeru da je postao državni kapitalizam, monopolistički kapitalizam, e, isto tako monopoli na sve strane koji su nastali, koji imaju enormnu jakost. E, regulatorna tijela su imale važniju ulogu pri tome nego što su do sada imale i zaista to je isto tako i središte raznih rasprava koje se trenutno vode u okviru toga želio bih e, postaviti nekolicinu pitanja isto tako vama iz JSB-a dakle vezano uz samo upravljanje, u sam governance kao pojam. Vi donosite odluke koje su izuzetno dalekosežne i značajne tisuće i tisuće poduzeća pogođeno je vašim ulogama koji žele poboljšati transparentnost, koji žele poboljšati informacije koje daju o sebi, a polazeći od toga želio bih znati od vas kako stoji sa demokratskim legitimnošću IASB-a i neovisnosti vaše institucije. Mi znamo da financijalno financiranje vaše organizacije ide iz privatnih e, ruku. E, postoji jedan mali javni dio. Bilo bi interesantno čuti kako je odnos vašeg financiranja e, iz privatnih ruku te i javnih izvora. Kolegi, kolegi de Trastis, dakle financiranje, ipak se refinancirate od strane velikih korporacija od četiri velikih igrača i to velikih e, revizorskih kuća. Naravno, postavlja se s tim u vezi pitanje e, vaše neovisnosti kao tijela. Radi se zapravo o raspravi koja je vrlo interesantna i koja je u različitim područjima europskih politika upravo doživljava svoj procvat i svoju analizu gdje se postavlja pitanje da li u institucije koja utvrđuje norme istovremeno ima nadzor odnosno da u njoj može biti utkotvljen nadzor, a i da li je to uopće uskladivo na bilo koji način, to je pitanje koje sam vam htio postaviti i čuti vaše mišljenje. Thank you for this uh, još hvala na ovom dobrom i važnom pitanju. Dobijamo veliki broj takvih pitanja, nema ništa tu sporno. Kao prvo, naše najviše tijelo jest javno tijelo, to je nadzorni odbor u kojem sjede regulatori zemalja diljem svijeta, to su javna tijela i oni e, imenuju dakle ljude koji, drže koji sjede u nadzornom odboru, koji dakle nisu imenovani od strane javnih, e, privatnih tijela, već javnih tijela. I, evo, na primjer, predsjedavajući e, tog tijela je e, predsjedavajući francuskog jednog tijela, dakle za nadzor nad tržištenim kapitalom. Dakle, imamo javno, javni sloj koji kontrolira to sve, koji imenuje nadzorni odbori koji e, isto tako nadzire cjelokupnu organizaciju. Što se tiče financiranja, dvije trećine dolaze iz javnog sektora, od vlada, od e, regulatora, utemljeno na BDP-u, iz cijelog svijeta. Europska unija je jedan od važnih, dakle, E, financijera našeg proračuna. Dakle, većina financija je iz javnih sredstava i mi težimo ka tome da taj dio javnih sredstava bude još veći nego što je sada. Ono što je najvažnije jeste da su članovi odbora u cijelosti neovisne osobe, nitko od njih nema nikakve veze sa privatnim e, organizacijama, oni su svi punopravni članovi. A e, znate da je u Europi često slučaj da ljudi koji sjede u nadzornim odborima imaju e, ponekad i rade ponekad i u nadzornim odborima nekih privatnih poduzeća, a što nije slučaj sa našim s ljudima koji sjede u našem nadzornom odboru. I mislim da je postupak probavih mjera najtransparentniji koji si možete zamisliti uopće. Sva naša zasjedanja su javna, emitirana su na internetu, svi ih mogu gledati. Svi dokumenti našeg odbora su javni dokumenti, dostupni su javnosti. Zabranjeno je članovima odbora držati privatne sastanke s više od pet, e, gdje će biti nazočno više od pet članova, tako da se izbjegne bilo kakvo dogovaranje unaprijed, mimo tih javnih sastanaka. Dakle, to je sve jako transparentno, imamo sve moguće, sva moguća jamstva e, za e, vrhunsku kvalitetu rada. Privatno smo organizirani, ali imamo javni nadzor i sebe percipiramo kao organizacija od e, javnog interesa. kao što sam rekao, mi samo slušamo javnom interesu, odnosno općem dobru. Hvala, sljedeći govornik je gospodin Sven Ja bih se htio dovezati na ovu raspravu. Na početku ste e, se pozvali na načelo neovisnosti i usporedili svoju dužnost, e, dužnosti Europske središnje banke. E, slažem se s tim da središnje banke imaju velikih razloga da budu doista neovisne, jer je isuviše veliko iskušenje za vlade da se same financiraju novcima središnjih banaka, a što se tiče uspostave računovodstvenih standarda, ne vidim u političkoj teoriji nikakvih e, utemeljenja za specijalni status koji ste vi dobili na temelju neke tradicije. I dakle, u biti vaša dužnost bi trebala biti u sklopu neke međunarodne javne organizacije u takvom okviru vaš rad bi bio i dalje jako značajan. On je jako značajan za e, stvaranje globalnih standarda, ali nije prihvatljivo za e, demokratske regije kao Europa to što E, članovi odbora, izvršnog odbora nisu imenovani od strane Europskog parlamenta i od strane nekih drugih demokratskih organizacija. E, meni je jasno što, to što Kina nije demokratska država, neće biti predstavljena od strane demokratski izabrane osobe, ali europski predstavnici bi trebali biti e, izabrani na poštujući tradiciju, europsku demokratsku tradiciju. Tako da bih htio znati kada će vaša organizacija predložiti jedan e, demokratski pregled vaše, e, vaše, vaše institucije. Čuo sam primjeno znanje ono što ste rekli nazvom odboru i povjerenicima, ali to nije dovoljno da se poštuje načelo demokracije. Naravno, mi nismo ista stvar kao i središnja banka. Ali mislim da nam je jako potrebno naše neovisnost jer stvaramo standarde koji imaju veliki utjecaj na rad poduzeća. U prošlosti ti standardi su bili utemeljeni na praksi iz privatnog sektora i tako često još uvijek jeste i često su oni koji e, određuju te standarde imali e, dodatne funkcije u, u poduzećima u privatnom sektoru što je za nas potpuno neprihvatljivo. Evo, sada želimo stvoriti dakle određene standarde koje privatni E, sektor e, čemu se jako protivi, no za nas, e, mi se borimo za to, a da naši članovi izvršnog odbora ni, imaju nekih, nekih aktivnosti u privatnom sektoru, onda je bilo to jako teško za izvesti. Dakle, da, mi jesmo privatno tijelo, ali nismo demokratski izabrani, ne znam, dakle, istina je da se, da, mislim, ono što istina da ni vi ne, ne, birate sve predsjednike europskih e, tijela, da većinu, ali vi, vi ste ti koji stvarate standarde, gospodine, to je velika razlika. Vi ste taj koji stvara standarde za ljude koji trebaju na temelju toga E, imate odgovornosti. I ono što ste vi rekli može se, može primijeniti na sva područja javne politike. Dakle, nemamo baš ovaj opravdanje što je tome tako. Pa čujte, u države članice ISB-a koje koriste naše standarde, ukoliko oni budu smatrali da trebamo postati neka organizacija koja je utemeljena na međunarodnim e, E, sporazumima, možemo to razmotriti. Za sad tome nije bilo tako. Stvar je dosta komplicirana za provesti u dijelo, no u međuvremenu mislim da je jako važno da e, očuvamo dio, da, da očuvamo svoju neovisnost i da se zaštitimo od komercijalnih interesa i to je ono što naša organizacija radi. Hvala. Ne vidim predsjednika FDD-a. Da li FDD e ima govornika? Nema. Sljedeći je Bernard Monod. Hvala predsjedniče. Upravljanje vaše institucije, eh, njom se bavi, dakle, Europska unija, ali Europska unija jako malo zalazi u stvaranje eh, računovodstvenih standarda. A s druge strane, utjecaj eh, Filip Mesat u svom izvješću iz 2013. godine upravo to rekao Michel Barnier kada je imenovan kao europski povjerenik poboljšao je eh, učinio je prioritetnom temom eh, poboljšanje rada ISB-a. No, imamo ovdje veliki utjecaj anglosaksonskog e, modela i to predstavlja ograničenje vašem modelu. Drugi, neki se pitaju da li te norme IFRS, e, da li su prihvatljive, jer je pod utjecajem e, američkog sustava kojemu je cilj, kojemu je cilj ostvarivanje kratkoročnih interesa. Dakle, imam dva pitanja. Kako se, zašto, za koje se vi promovira, zašto se zalažete i kako ćemo poboljšati e, nacionalnu, broj nacionalnih predstavnika u Europskoj uniji. Istovremeno Europska unija želi pokrenuti razvoj gospodarstva. Zar ne mislite da bi ove računovodstvene norme koje sada nameću e, da su suprotne dugoročnim e, investicijskim politikama? Hvala na odgovor. Na vaše prvo pitanje već sam rekao grubo da su otprilike dvije trećine naših prihoda iz javnih izvora. E, mi imamo nešto iz vlastitih izvora, prodajem knjiga i tako dalje. I istovremeno imamo neke prihode iz privatnih izvora. Idealno bilo da u budućnosti svi naši prihodi budu iz javnih sredstava i da to bude rađeno pod e, kontrolom javnog nadzornog odbora. Što se tiče dugoročnih investicija, kao što sam ranije rekao, često nas se optužuje da smo, da obožavamo tržište, da sve želimo e, utemeljiti na tržištu kapitala. Ne, to nije istina. Mi imamo mišoviti model i većina naših računovodstvenih E, elemenata utemljeno je na, nije utemljeno na čistom e, e, standardnom kapitalnom sustavu. Dakle, ti argumenti o toj umjetnoj volatilnosti ne piju vode. Najbolje što možemo napraviti jeste pružiti transparentnost investitorima, dati im da znanje da da se mogu uzdati u financijsku realnost To je najveći doprinos koji možemo dati dugoročnim investicijama, jer kao što sam rekao, najbolja stvar za dugoročno za dugoročnu investiciju jeste da se može pozvati ove podatke i to je ono što Europa hoće napraviti. Dopustite da dodam još nešto što se tiče e, sadržaja e, upravnog odbora ISB-a i kulturnim utjecajem. Dakle, mi u odboru imamo Brazilca, Korejanca, Kineza, čovjeka iz Južne Amerike, Australca, pet Europljana i tri Amerikanca. Nisam baš siguran da tu imamo neku predominantnu američku ili angloameričku dominantu eh, glede mišljenja u tom nadzornom odboru. Hvala. Sad možemo preći na spontane za riječ. Silvi Gular. Prva, izvolite. Hvala. Pitanje koje je postavio Sven Gigold čini mi se važnim. E, mi nemamo apsolutno ništa protiv vas kao osobe. Evo ja sam postavila isto pitanje gospodinu Kermanaku koji je na, na čelu odbora iz Bazela mi trenutno imamo probleme s normama koje su određeni, koji imaju veliki utjecaja na gospodarstvo i koji su doneseni eh, izvan demokratskog postupka. kad nam se kaže da je to u okviru G20 ili međunarodne suradnje, pa mi smo svjesni da nam je potrebna međunarodna suradnja, ali da li to treba biti napravljeno na uštrb demokratskog nadzora, da li možemo dopustiti da to i dalje bude upitna stvar. Dakle, ja bih vas htjela pitati što nam vi možete ponuditi na temelju vašeg e, iskustva. Ne želim uništiti ono što vi radite, nego jednostavno da prođemo, e, napravimo jedan dodatni korak naprijed, kako unijeti još više demokratičnosti u taj postupak. Hvala. Well, as, as I said before, um, you know, I could imagine... Pa, do sada pa jednostavno nije bilo nešto toliko problematično, a u budućnosti države, ne možemo baš reći da imamo organizacije koje su dio naše organizacije, oni će htjeti promijeniti način upravljanja, da to bude više nalike jednoj organizaciji koja se zasniva na temeljnom ugovoru. Nekada smo imali izvješće o nadzoru, a sada imamo nadzorno tijelo koje se sastoji od predstavnika nadzornog tijela iz cijelog svijeta. I tu dobivamo zapravo jednu dimenziju državnih e, institucija. Oprostite, svi samo ponavljate isto. Nije problem u tome da se ima temeljni ugovor ili element vanjskog utjecaja. Ne, bitno je imati određene pravila koje se primjenjuju. Hoćete li jednostavno slušati ono što kažu građani, a to je da vaša organizacija ne radi na demokratski način. Nemojte stalno govoriti da je sve složeno. Puno toga je složeno u životu, uključujući i demokracije. Morate neke stvari početi primjenjivati. Ne znam što demokracija točno znači, ali zaista pokušavamo biti što otvoreniji i što transparentni prilikom korištenja naših normi. Mi smo otvoreni za sve, imamo dobra savjetodavna tijela. Mi smo jako inkluzivna organizacija. Hvala. Govorili ste o ovom tijelu za nadzor. Dopusti mi ipak da kažem odakle je krenula ta inicijativa. To je bilo izvješće gospodina Radvana u Europskom parlamentu. I to je tada došlo do tadašnjeg povjerenika Charlie'a McKellija koji je bio nadležan za ta pitanja e, i isto tako se radilo o tome da se vaš način upravljanja dovodi u pitanje. Amerikanci i Japanci su se također tu aktivirali, a oni zapravo nisu ni trebali jer nisu jednostavno u tome sudjelovali. I tada ste vi izmislili e, to nadzorno tijelo. A vidite da šest godina nakon uspostave nadzornog tijela ne postoji zadovoljstvo o njegovu radu. I tu se zapravo pitamo puno toga iz dva razloga. S jedne strane, demokratski gledano, ne može se izraditi računovodstvena norma, to je jednostavno stručno pitanje. E, recite mi što ste napisali, vam to, to znači. Što se e, normi tiče, tu nema nikakve apsolutne istane, da i apsolutna istana postoji, ne bi trebalo toliko vremena da se to napiše, jer iza toga se zapravo kriju različiti interesi i treba se vidjeti kojim će se od tih interesa dati prednost. Dakle, osim samog financiranja, javnog financiranja, postoje norme koje nam trebaju i ono moramo vidjeti što želimo. Mi želimo možda da se prioritet daje kolektivnim interesima. I zato moji kolege inzistiraju da date odgovore vezane za dugoročna ulaganja. Mene stalno kontaktiraju dugoročni ulagači koji mi kažu da ovakve norme ne omogućuju dugoročne investicije na dugi rok i to u e, dakle dobrim uvjetima. Još me nešto zanima. Vi niste samo europska norma, to je jasno. Međutim, u kojoj mjeri želite saslušati Evropljene? Jer mi se čini da u vašem tijelu se više brinete onome što vi smatrate prioritetnim, nego li onim što eh, smatraju prioritetnim evropljeni. I još jedna stvar, osim praktičnog načina definiranja normi. Sustav reguliranja financijskih tržišta bi trebao biti nešto za što će biti odgovorna Međunarodni monetarni fond. A vi ste u potpunosti neovisno tijelo, vi ste se sve sami izmislili i sami sebe regulirate kako biste izbjegli da imate bilo kakav nadzor od strane bilo koga. I e, to je ono što nas brine i niste uspjeli raspršiti tu bojazan danas poslije podne. Želim još jednom e, ponoviti da Europa nije odustala od suverenosti na e, tom planu jer u konačnici vaš parlament mora odobriti te norme. Dakle, vi možete to odbiti. Ovo je neka vrsta atomske bombe, ali Europi daje veliki manevarski prostor i mnogi dionici smatraju da Europa ima preveliki e, manevarski prostor zbog e, ovakve situacije. Mi s Ifrekom imamo zaista jak dijalog i o mnogim stvarima imamo različita mišljenja. I nadalje moram reći imati računovodstvene norme nije automatski garancija uspjeha. Što sam, ono što sam rekao u uvodnim riječima mnogo računovodstvih normi nisu u redu. U mnogim zemljama nije ih vidljivo u računima mnoga, dakle moga se pasiva ne vidi e, za razliku od naših računovodstvenih standarda, da ih oni primjenjuju, bilo bi jednostavnije, ali same norme nisu same po sebi te koje će sve srediti. Ali to nije moje pitanje. Ja sam vam postavila pitanje hoćete li imati kao prioritet financijsku stabilnost kada pravite vaše norme. Hvala. Ja jesam e, član odbora za financijsku stabilnost. I ja mislim da i naša odgovornost je u tome da pridonosimo stabilnosti. Moramo stvari riješiti i prije financijskih kriza. Da su ljudi imali financijske izvješće banaka E, prije nego što je kriza počela, bilo bi im jasno da te banke zapravo nemaju puno tekućeg kapitala koji im je preostao. Hvala lijepa. Ovo je bila korisna i e, živa rasprava. Sasvim je jasno da naš odbor vjerojatno ima pravo kad kaže da se e, može poboljšati demokratska odgovornost i polaganje računa s vaše strane. S druge strane, podsjećam kolege da imamo četiri vrlo učinkovita instrumenta vezane za ta izvješća jer mi biramo povjerenika koji je član upravnog odbora, Uskoro ćemo izabrati novog predsjedavajućeg EFRK i sada ćemo imati s njima jedan e, novi odnos. E, mi smo ti koji imamo proračun, a također imamo postupak komitologije i postupak delegiranih a, provedbenih akata, odnosno, pardon, delegiranih akata i Dakle, moći ćemo jače utjecati na situaciju u preventivnoj fazi. Jer kako god okrenete, nuklearna bomba ne ostavlja preveliku mogućnost rasprave. Mi moramo sami sebi reći da naša četiri instrumenta možda trebamo bolje iskoristiti kako bismo kako s vašim e, tijelom, tako i s EFRAKom imali čvršće veze. Mislim da u našem izvješću iz Sugular e, možemo možda dublje zaći u ova pitanja. Hvala vam što ste došli, hvala svim kolegama.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 E, prelazimo sada na izvješću o uredbu o novčanim fondovima, odnosno tržištima, izvješće GIL. Ovdje e, također očekujem živu raspravu jer ćemo komentirati tekst komisije. Dajem odmah riječ Nini koja će nam predstaviti to izvješće. Hvala. Evo, za početak ću podsjetiti kolege na vremenske rokove. Od 13. listopada i prve razmjene mišljenja ja sam organizirala okrugli stol video sa SNC-om i nebrojene sastanke sa mnogim predstavnicima koji rade na ovim pitanjima. Također sam imala prilike sastati se i s izvjestiteljima u stijeni. 11. studenog sam načinila, odnosno podastrla nacrt ovog izvješća i uglavnom sam se koncentrirala kako da radimo u interesu poreznih obveznica i reguliramo e, fondove na novčanim tržištima. Neću sad analizirati o čemu se radi jer one koje to zanima su stvarno mogli e, se e, bolje s time do sada upoznati. Želim govoriti o tome zašto smo mi ovdje, zašto što za vrijeme krize se, o, um, se financijska tržišta e, bila bitna, naročito od kako je propala banka Lehman Brothers. Puno se govorilo o e, definicijama i e, vrstama imovine, odnosno aktive i pasive vezane za novčane fondove. Ovoga ljeta je susjednjene države usvojile značajnu e, regulativu o tim fondovima. Dakle, moj cilj je bio da se bavim e, sustavnim rizicima vezanim za novčane tržišta i fondove. Isto tako ćemo smo vidjeti što možemo napraviti i na koji način ojačati prijedlog komisije. Prvo, zahtjevi za gotovinom u člancima 21. i 22. Tražim da se oni povećaju sa 10% na 20% e, onih kojima je dospijeće dnevno, a što se tjednih dospjeća tiče s 15 na 30%. Jer što više likvidnosti Bogu imali fondovi, bit će im e, bolje, lakše e, da se nose s problemima i s različitim utjecajima. Nadalje, zahtjevi za diversifikacijom u članku 15. Tražim da se ti zahtjevi povećaju jer kada fondovi novčanih tržišta budu ovisni samo o jednoj vrsti e, e, tada e, je dolazi do problema. Predlažem da ih se poveća na 35%. E, Što se tiče podrške, o se govori u članku 35. Možemo reći da su neki fondovi, novčani fondovi mogli opstati samo zahvaljujući vrlo darežljivoj podršci banaka koji su e, ih podržavali. Situacija je sada takva jer postoji e, rizik za cijeli sustav i da se on proširi. Potencijalno izlaganje nekih važnih europskih banaka vlastitim e, novčanim fondovima bi zapravo moglo izazvati veliki problem i iako bi se negativno odrazilo na račune tih banaka. Prema tome mislim da treba financirati jedan procijenjeni e, rizik u vidu e, kapitala koji bi predstavljao zaštitu. Mislim da se to treba napraviti kako bi se rizik ograničio i kako se ne bi stalno periodično samo periodično e, izvještavalo, već da morali bismo uvesti izvješća svako tromjeseće. E, fondovi bi morali zaista detaljnije obavještavati o profilu likvidnosti koje imaju i e, o koncentracijama kod pet glavnih ulagača. Što se tiče glavne aktive, odnosno glavne E, imovine, isključila sam ovdje e, OTC aktivu, dakle over the counter aktivu, što ovdje ne bi bilo primjereno. Pokušala sam dakle ojačati prijedlog e, komisije. Novčanija tržišta način su ulaganja u stvarnu ekonomiju mislim da ne smijemo raspravu o njima svesti na to hoćemo li ih ili nećemo imati. Predsjednik Juncker je govorio da moramo sada govoriti o rastu, ulaganju i e, uniji kapitala. Ja se s tim slažem. E, na kratki rok, međutim često vidimo da se to koristi na dugi rok. U protekla dva mjeseca Predlagali su mi različite instrumente koji bi bili prikladni za ovo što radimo. Ja sam, kada smo prvi put razmjenjivali mišljenja, izrazila mnoge rezerve od onog što sam čula od kolega, iako razumijem kolege. Prvo je o smanjenju likvidnosti, to je nešto što predlaže e, sam taj sektor a mislim da to neće omogućiti smanjenje sistemskog rizika. E, komisija predlaže zaštitni kapital, odnosno kapital kao tampon zonu. E, imam rezerve osnovno na to, naročito vezano za stopu rasta. Mislim da e, konverzija sinapsa u venaps nije pravo rješenje. Mi govorimo o nekakvih 500 milijardi aktive kojom se upravlja. Isto tako to bi moglo dovesti da se usmjeri u e, privatna e, ulaganje, ulaganje u privatni kapital, što znači da se to više uopće ne bi moglo kontrolirati. Dakle, Mislim da nije problem uspostaviti određenu kompetibilnost između različitih regulatornih tijela. Ja predlažem tri tipa e, fondova novčanih tržišta kad god ovo stupi na snagu. Prvo, e, sektor VINAPS, e, e u javne javni sinaps i na kraju VINAPS kada sinaps može postati vinaps, odnosno kada se može naći alternativni proizvod. Vinap može ostati sinap ako do 2020. godine ulože 80% svoje imovine u određene fondove koje su vezane za državni dug. Za sada se to onaj dio koji se ne bi investirao u e, javni dug, to bi se moralo pretočiti u e, jedan dio koji e, koji bi bio zaštitni kapital Dakle, on bi se mogao primjenjivati samo u onaj e, ilaganja koja nisu uložena u europski javni dug. Nakon konzultacije s ESM će morati izraziti e, norme <clears throat> vezane za odmerivanje rizika i e, zaštitni kapital, odnosno imovinu za zaštitni kapital. Fondovi SINAP mogli bi u biti uloženi u kratkoročni javni dug. Na taj način bi oni financirali stvarnu, odnosno realnu ekonomiju Europske unije. E, priznajem da ta e, zamisao nosi sa sobom određeni rizik. Pokušala sam riješiti e, taj rizik i mislim da će se sinak moći prilagoditi a e, situacija se mora rješavati postepeno. Mislim da je vrlo važno da Europska komisija nakon tri godine, dakle na pola perioda, napravi analizu situacije. Nadalje, e, to se može odnositi samo na određenu vrstu europskog duga i iz tog razloga sam e, stavila maksimalnih 5% ovisno o tipu duga. Mislim da sada kada imamo e, vrijednostnice, da imamo otprilike 12% koje su miješane europske i američke vrijednostnice. Međutim, komisija smatra da do rasta može doći relativno brzo i to bi bio način da se ovo riješi umjesto da konverzija bude obvezna. sektor sinova i njihova tijela su sa mnom razgovarali i rekli su mi da se oni mogu složiti sa otprilike 51% investicije u državni dug. Ja mislim da bih mogla podržati da ipak to povećaju na 80% do 2020. godine. S obzirom na sve one razloge koji su mi izložili, zašto oni ne prihvaćaju alternativu konverzije u VENAPS. Dakle, ja mislim da moramo naći nešto što će podržati našu strategiju rasta i razvoja. Državni dug visoke kvalitete je likvidnost koja bi mogla pomoći rješavanju pitanja kratkoročnog duga i e, moglo bi se iskoristiti da se dio prebaci, iskoristi za financiranje malih i srednjih poduzeća. Znam da ovaj investicijski sektor želi imati mogućnost da ulaže u e, državni dug Sjedinjenih američkih država. Ja se nisam opredijelila za to za sada. E, to su pitanja kojim bi se trebala pozabaviti Europska komisija kada bude revidirala samu situaciju. Što se tiče sistemskog rizika u e, novčanim tržištima Sinapsa, mislim da će on ostati tu gdje je. 2011. godine vidjeli smo da su prema ovakvim fondovima upravo se okrenuli ulagači kada je došlo e, do propasti banke Lehman Brothers, odnosno primarnih e, tržišta i fondova. Oni su se svi dakle usmjerili onda prema državnim sredstvima. S druge strane, moram reći da u Europi situacija nije ista kao u Sjedinim američkim državama. Što ne znači da mi moramo od svega odustati, nego moramo sve proučiti i podržati e, ispravan model. Komisija kao i neki se zalažu za e, taj zaštitni kapital. Ja smatram da se njega mora odmjeriti, odnosno mora se odmjeriti rizik i treba se vidjeti kolika je cjelokupna vrijednost imovine koja je dio toga. Mislim da to nije dobar instrument, naročito u današnja vremena kada je kamatna skopa niska. Mislim da e, moramo s time raditi i to na dugi rok. Kada gledamo kakva je maloprojna situacija sa na e, dakle, e, kratkoročno i kada gledamo kako je to kod velikih ulagača, a kako kod malih. Mnoge ustanove su zapravo bile žrtve ove situacije, ustanove dobrotvorna društva i tako dalje. Oni su dakle postale žrtva toga i mislim da e, oni moraju biti izuzete od ovih, iz ovih mjeri i treba im se omogućiti da dalje slijede sustav sinaps. Dakle, tu govorim o maloprodajnim ulagačima. Tu nam je potrebna bolje iznijansiranje ovakvih investicija. Ali e, moramo paziti da e, se ne bismo doveli u situaciju kada će svatko moći jednostavno samog sebe proglasiti e, ulagačem na malo. i mi ćemo dakle pokušati uspostaviti mjere koje će omogućiti veću jasnoću. Dakle, to što ja predlažem zasniva se na činjenice objavljene u rujnu 2013. godine i na osnovu dakle procjene utjecaja Europske komisije. Moja želja da u sljedećih mjesec dana dođe do sporazuma kako bismo zaštitili novac građana s jedne strane i s druge strane podržali ulaganje u naše gospodarstvo. Ovo je dakle prijedlog izvješća. Jasno je da još uvijek moramo unijeti mnoge izmjene i e, sastaću se sa izvjestiteljima u sjeni gdje ćemo, nadam se, dio toga i napraviti. Ali s obzirom na to da u prošlom sazivu parlamenta su postojala dva različita pristupa ovom pitanju, vrlo je važno da ova uredba zaživi jer ako ne budemo u mogućnosti da nađemo srednji put, odnosno zajednički jeziv, na kraju nećemo imati uopće uredbu o reguliranju e, tržišta e, novčanih fondova. Mislim da jednostavno nemamo izbora s obzirom za značajan sistemski rizik koji e, za sobom povlače ovi fondovi. Za kraj hvala svima koji su surađivali sa mnom. Još uvijek je sve u fazi nacrta, međutim e, svi su aktivno u tome sudjelovali, svi izvjestitelji u sjeni. Htio bih također naglasiti da kada budemo napredovali s našim radom, ne budemo podijeljeni i ne budemo se smatrali jednostavno kao jednim e, od, udaljenim odjeljenjem samog vijeća. Ne, mi jesmo parlament, mi smo neovisno tijelo. Zahvaljujem se italijanskom predsjedništvu koje je pokušalo sve učiniti kako bismo našli rješenje i napredovali. Hvala, sada dajem riječ izvjestima o sjeni i pitam kolege tko se želi javiti za riječ, neka digne ruku, tako da mogu dati njihova imena na popis e, za spontano javljanje za riječ. Vidim da imamo dosta kolega, tako da molim izvjestitelju sjeni da se ograniče na 2-3 minute maksimum e, za govora. Prije Ryan Hayes, ispučan. Možda bude malo duži e, od dvije minute predsjedavajući uz vaše dopuštenje jer ovo je jako važno izvješće. Kao prvo dopustite da zahvalim izvjestiteljici na e, njenom radu. Zajedno smo dobro surađivali, imali kvalitetne rasprave sa SSM. No, slažem se s njom kada kaže da je bilo korisno da se dođe do političkog dogovora, ali istovremeno mislim da ne bi bilo iskreno i pošteno reći da smo došli do njega i usprkos činjenici što je sad napravila e, ova tri, tri nova prijedloga, ali oni nisu bili u izvornom prijedlogu i sve to moramo jako pomno podobri e, pa analizirati i mislim da to ističe potrebu da budemo e, da zadržimo proporcionalnost u ovom u raspravi. Da, rekla je da se o ovome skoro zadnje dvije godine raspravljalo s američkim državama je trebalo skoro šest godina i sedam tisuća stranica dosija da naprave studiju e, studiju utjecaju prije nego što su u srpnju ove godine oni iznijeli svoj prijedlog i oni tu predlažu deset odnosno predlaže se da se promijeni 10% tržišta kapitala novca u SAD-a. Dakle, problem koji, koji ja imam s ovim njenim prijedlogom jeste da je ona preuzela ovaj američki model i nastoji ga nametnuti našem modelu u Europi. A tu su dvije različite zvjerke, doista različite i zbog toga mislim da moram zadržati proporcionalnost ovom svemu i prije svega da se postaramo da imamo pravi rezultat. Mislim da su ključni argumente iznijeli, na primjer, Liza Ferreira koja je govorila o sistemskom, sistemskim rizicima i mislim da moraju stvari biti jasno iznašene ovdje predsjedavajući, jer sistemski rizici su taj problem koji moramo riješiti, jer nijedan Europski Sinat fond nije e, nikad e, manje e, imao e, rezultata. Dakle, uvijek je bilo tako da velike korporacije i javna e, tijela koje koriste te fondove, dakle ovo nije ovo, ovo nešto što je napravljeno za velike korporacije i na primjer e, tijela kao što je američko tijelo koje je kao što je Nina rekla e, korišteno je, korišteno je pravilo dolar za dolar, ali nije tu bilo 50, ni 60, ni 70, ni 80, već 99 centi za dolar povratka. Mi ovdje govorimo o jednom, samo jednom američkom primjeru ovdje. I zbog toga mi predlažemo radikalnu promjenu onome što Nina predlaže koje se tiče i, sin, i sinova i vinova, evo, tu, se govori o jednom trilijunu investicije. E, dakle, moramo zadržati prave omjere. Ne kažem ja da budući sinavi u Europi ne mogu zapisati opet probleme. Da, jasno je da bi mogli. Zbog toga se moramo postarati da e, mjere koje donosimo da budu proporcionalne. I problem koji ja imam jest ako pročitate amandman 22. koji je Nina predložila, članak 1. da to može okončati 80%, odnosno uništiti 80% industrije sinava u Europskoj uniji. Molim vas da privedete kraju. Pa imam puno toga za reći. Ja sam doista puno truda uložio. Ako mi date još samo dvije minute, dvije minute nemoguće. Svi ostali kolege imaju pravo na riječ. ključni argument koji imam jeste da se ovdje doista kockamo s ovim prijedlogom, jer u nekim situacijama gdje se ne traži dakle, pozanjivanje strane banka, banaka, kao što to kaže predsjednik Juncker. I kako bismo to napravili, e, ako ćemo to raditi u situacijama koje nisu testirane, to je kriv način rada. I to je ono što hoću reći. Nešto hvala. Sada izvjestitelj iz redova ICR-a, gospodin Kamal. Najprej hvala predsjedniče i hvala Nini na svim ovim svemu što je radila. Znam da treba puno vremena za ovo sve s obzirom na povijest ovog dosija u ovom domu i hvala najljepša što si pokušala uroditi neke nove ideje. Mislim da je to važno i također da e, gledamo da, se osvrnemo i na druga mjesta, a ne samo u EU za rješenje. Ali važno je ono što je Brian rekao, ako se traže drugdje rješenja, onda moramo razmatrati isto tako prikladnost toga svega na naša tržišta i što se može uraditi. Da li imamo jednaka, jednako organizirana tržišta, kako je tržište sinava, javne zaduženosti kod nas, e, o e, čemu se tu govori. Dakle, e, ovdje se u biti govori o tome da je evropski dug kvalitetan, no moramo imati to na umu i zatim o prodaji toga svega, kako je naš tržište spram e, američkog tržišta Sinava i Uslom, otkud ovo se dolazi? Znate, ovo je započelo sve s idejom da, na primjer, jedno poduzeće, evo, trgovinsko poduzeće kaže da želi kupiti nalog od milijardu funti i evo ima prvog mjesecu taj nalog i e, uvidi da do 21. ne mora platiti taj e, kapital. Pa što će raditi s novcem? Pa evo, ode u banku i kaže, mogu ja vama e, dati ovo od e, ove nalog od milijardu, ali evo, treba će mi možda u ponedjeljak, možda u srijedu, možda 21. Ali evo, ja ću vama dati ovaj, ovu milijardu i onda ćemo vidjeti kad ćete mi je vratiti. Pa, mnogim, mnogim sudionicima i bankama to nije neprivlačan prijedlog. Dakle, s obzirom na sva restrukturiranja koje smo zahtjevali od njih, trebamo vidjeti kako ćemo se podavljati ovim pitanjem. I evo, tu sinavi i vinavi stupaju na scenu. No, moramo imati na umu sljedeće. Vaš prijedlog predlaže uvođenje američkog prijedloga na e, europsko tržište. Ali kao što Brian reče, trebalo je sedam godina da oni donesu svoju odluku. I da li mi doista znamo koji će biti utjecaj ovoga svega? Pa znamo biti, imamo na raspolaganju jedan instrument. Imamo službu za istraživanje Europskog parlamenta koja ocjenjuje pravi analize utjecaje na... Dakle, prije nego što mi doista bacimo započnemo s tom kockom, zašto ne bismo tražili od neutralnog tijela kao što je istraživački centar, e, centar za istraživanje Europskog parlamenta da napravi objektivnu istragu. Da, to može odgoditi stvar, ali neće to odgoditi ne znam koliko. Možemo tražiti, može predsjedavajući tražiti i pre, konferencija predsjednika razumanu odgodu, ali onda bismo imali objektivnu procjenu utjecaja na temelju koje ćemo svi raspravljati, argumentirati, svi ćemo mi uzeti ovo ili ono, izbaciti ili uključiti, ovisno ono što nam odgovara. Naravno, tako to biva, ali barem ćemo imati neutralnu ocjenu utjecaja na e, kratkoročne bankovne depozite. Dakle, ovo što ja tražim. Pogledajmo sve opcije koje su pred nama, kakvi su utjecaji konverzije vinava, ovih e, amortizera, kapitalni amortizari, javni kapitalni dugovi, maloprodaja i tako dalje. Mi u stvarnosti doista nemamo odgovor ni na jedno od ovih pitanja Dakle, zašto ne bismo tražili od Europske službe za istraživanje i PRS da nam napravi ocjenu, jednu analizu i onda ćemo moći biti na temelju tih informacija sudjelovati u kvalitetnoj analizi. Najpša hvala. Mogu ja izreći još jedan prijedlog? Ispričam se. Mogu li iznijeti još jedan prijedlog? Želite sad javiti za riječ? Možete reći da podržavate ovaj prijedlog? Dobro, primili smo na znanje. Evo, već o nečemu možemo odlučiti u ovoj odluci. U ovom postupku. Gospodine Jezak iz da imate riječ. Hvala predsjedavajući. S obzirom da izvjestitelji u sjeni imaju, svoj, imaju ograničeno vrijeme, ja bih se posvetio ključnim pitanjima kako analizirati sistemske rizike glede sinova. Nakon okruglog stola koji je izvrsno organizirala i rukovodila izvjestiteljica, mislim, činim se da je došlo ili da mogu doći do konsenzusa oko određenih tema, ali mi se ne čini da je to činilo se, ali više nije tako i ovaj nacrt izvješća e, ukazuje na velike promjene. Puno toga je napravljeno i hvala na uloženom trudu, no bojim se da će biti teško uzeti u obzir konvergenciju većine sinava odnosno što bi to predstavljalo u stvarnosti promjena tih sinava u e, europski javni dug. Tako imam e, određena pitanja. S obzirom na razliku američkog gospodarstva od američkog, da li bi se usvajanje američkog modela moglo usvojiti na adekvatan način i primijeniti u 28 različitih europskih sustava. Zar to ne bi izazvalo fragmentiranje ili odoslalo krivu političku poruku državama članicama koja bi rekla da oni ne trebaju uopće brinuti za svoj javni dug i da li bi financijska tržišta i dalje financirala realno gospodarstvo. Nisam siguran da bi tome trebalo biti tako. Čini se da stvari idu u suprotnom smjeru od cilja Europske unije prema kojem bi se trebali više osnjati na privatni sektor, a ne na, javni, na javno zaduživanje. Postoji pitanje kako definirati sinove, koliko njih bi moglo konvergirati imajući u obzir cijelokupnu situaciju. Dakle, situacija u svakom slučaju ne bi bila jednostavnija ako bi se zabranilo sinave. Ja ovo uopće ne predlažem, ali samo je pitanje općenito govoreći to nas vraća na početno pitanje, to jest da li su sinovi potrebni za financiranje realnog gospodarstva. Ne bih htio odgađati zakonodavni postupak, ali s s obzirom da bi ovaj e, prijedlog uveliko promijenio postojeći sustav, ne bih se protivio procjeni utjecaja, kao što je to rečeno, a bi to trebalo jako jasno biti definirano s jasnim ciljevima, s jasnim rokom. Cilj nije da se blokira reforma, već da nam se pruže odgovori i izvodljiva rješenja i za sinove i za vinove. Hvala. Hvala. U ime Gua Fabio Demazi. Hvala predsjedniče, hvala Nini na uloženom trudu. Znam da je jako teško doći do kompromisa glede takvog prijedloga, međutim što se guja tiče, mi smo se usredotočili na ono što treba biti napravljeno i mogu sam napraviti nešto slično izvješću kadra u i koji smo imali u prošlom sazivu, ali evo nešto općenite prirode. Naime, svi imamo ovdje ova pitanja o un, unikapitalnog tržišta, no stvarni problem za mala i srednja poduzeća u EU jeste tradicionalno pozemljivanje e, banaka s obzirom da banke više ne izlaze u susret e, poduzetnicima, onda bi se možda trebalo naći alternativna rješenja kako bi se popravila situacija na tržištu. No što se ovo konkretnog prijedloga tiče, ono što nas zabrinjava jeste da malo prodati sinova, e, to je poput otvaranja Wall Streeta, Main Streetu. Ne znam zašto nam je to potrebno, jer sinavi tu pretvaraju nešto što pravi se da su nešto što nisu u biti. On se, pravimo se kao da je to neka ekvivalenta gotovini, a oni to nisu. Tako da ne vidimo smisla za to. Osim da se poseže za sinavima za e, rješavanje e, poreznih problema, a mi se tome protivimo. Zatim, ne vidim zašto u uredbi o sinavima mislim, postoje neka pravila prema kojima kapitalni amortizeri za nekapitalnu aktivu trebaju biti do 3%, a ne minimum 3%. Zatim za druge spominje do 80%, a ne od minimum 80%, isto vrijedi i za rizik a isto tako se e, brinemo za e, neke elemente koji mogu samo izazvati paniku, nestabilnost na tržištu. E, ono što je pozitivno u ovom svemu jeste da je napravljena zabrana za e, izvoz tu slažemo, iako nam još nisu jasna izuzeća, da li su ona odobrena, potvrdna, ne vidimo koja je argumentacija tu upotrebljena. U svakom slučaju podupiremo, dakle slažemo se da je došlo do napretka u transparentnosti, ali ovdje se ne rješavaju ključni problemi, stvar ne postaje transparentnija, nego jednostavno je došlo do toga da se neke stvari neće desiti, neće napraviti. Mi se slažemo s tim da OTC derivati E, budu e, maknuti sa popisa e, aktive. Hvala. Hvala. U ime zelenih Eva Žali. Hvala predsjedavajući. Želimo zahvaliti izvjestiteljici na nacrtu teksta. Slažemo s nekim elementima, ali se uveliko protivimo nekim drugim. Osobito je zabrinjavajuće što možemo vidjeti slabljenje prijedloga komisije koji se tiče sinava. Iako su sinavi teorijski ograničeni na dvije kategorije, mi smo uveliko iskreno zabrinuti da će krajnji rok za takozvani e, E, rok od 2020. za e, javne sinave i njihovo pretvaranje u vinave, da li će to omogućiti da se očuva model funkcioniranja sinava u narednim godinama? Na ruku duh prijedloga komisije jeste da se primjeni načelo prema kojem bi e, određeni rizici trebali polučiti određena pravila kako bi svi imali jednaka E, pravila e, igre na tržištu i s tim e, na umu ovaj minimalni amortizer od 3% za sinave treba biti skladan sa okvirom CRD4 prijedlog izvjestelice uveliko dovodi do pitanje situaciju s sinavima, barem do 2020. godine, gdje predlaže E, amortizere, kapitalne amortizere do 3% maksimum. Dakle, ovo konkretno znači da teorijski amortizer maksimalno za senave može biti do 3% rizika nesuverenih e, E, metaka i mi se ne slažemo sa ovakvim prijedlogom i tražimo od odbora da jako brzo u narednih mjesec dana napravi ocjenu različitih modela koji su predviđeni jer vjerujemo da prijedlog izvjesteljice ukoliko bude e, usvojen očuvat će status quo. Takva ocjena je Ocjena je takva jer nam se čini da prodaja e, sinova ne može e, staviti, ugroziti klijente i izložiti ih prevelikim rizicima. Znamo e, kakvi su stavovi što se tiče sinova i amortizera određenih kluba zastupnika, ali ne mislimo da je ovo put kojim trebamo krenuti sedam godina nakon početka krize. Veći veća zarada nije moguća tako što ćemo implicitno prebacivati rizik na porezne obveznike. Za razliku ovih elemenata koji se nalaze u prijedlogu nacrta, mi se zalažemo za jačanje prijedloga komisije tako što će se zajamčiti tranzicijsko razdoblje za konverziju sinova u venove. Jedini sinovi koje možemo razmatrati jesu sinovi koji, se, koji investiraju u državne obveznice i to ne oni koji spomenuti u ovom prijedlogu, već e, oni koji će imati, poštovati još neka dodatna pravila kao što su bankovna e, licenca i koji će imati veće amortizere. Što se tiče ostatka prijedloga, možemo podržati prijedlog izvjestiteljice da se zabrani vanjska podrška. Također se slažemo s jačanjem zahtjeva za diversifikaciju, zatim uspostava planova za FMI, e, Međunarodni monetarni fond. Predsjedavajući moli da se zaključi. Molimo također da e, sredstva koja su, su koja su čuvana u e, poreznim oazama, da im se zabrani sudjelovanje našim tržištima. I smatramo se tako da ESMA mora e, djelovati u ovim situacijama. Također se zalažemo za uključenje predsjedavajući, molim vas, ispričavam se, ali moramo imati jednaka pravila za sve. Ne, ne, ne, molim vas. Ne, ne, ne, vi ste ovdje najduže govorili, jedini koji govorite pet minuta. Ispričavam se. Ne, ne, ne. Moramo imati, dakle, imamo iste zahtjeve i za sve politike. Hvala speaker is Sada idemo na spontano jedne za riječ. Najprije dajem riječ Pervanš Beres. E, hvala. I hvala e, izvjestiteljici e, jer morate naći neku podlogu, ali ne možete tu podlogu naći u bilo kojim uvjetima. Zašto je cijela tema blokirana zato što su financijske usluge nejednako podijeljene u državama članicama. Zato mi o tome raspravljamo ovdje i zato je drugačija rasprava u vijeću. Postoje tri uvjeta koje predlaže izvjestiteljice i mislim da su vrlo bitna. Ne želimo njima govoriti istim redom jer mislim da prvi kriterij treba biti financijska stabilnost i sistemski rizici u odnosu na financijsku stabilnost. Drugi kriterij je u kolikoj mjeri se može financirati e, stvarna e, ekonomija, a treće koliko se privatni kapital e, može tražiti da dođe u pomoć za slučaj problema. Dakle, Trebamo vidjeti kako treba uspostaviti ravnotežu. Ne treba se gledati koliko je e, konzervativan sektor ili neki zagovornici e, financijskog sektora. Dakle, nešto što nije nužno u skladu s tri cilja financijskom stabilnosti, e, financiranjem gospodarstva i izbjeći da građani plate e, za to preveliku cijenu. Dakle, to treba procijeniti na neovisan način. Izvjestiteljica kada govori o diversifikaciji, to je nešto što su već drugi spomenuli, pa ću se ja samo na to osvrnuti, a na to se osvrnula izvjestiteljica. Ako se upredjelimo za dio američkog duga, onda se odlučujemo samo na jedan aspekta jer ne možemo, naše tržište drugačije i ne možemo dakle e, se izložiti samo jednom aspektu američkih sinava i načinu na koji oni tretiraju državni dug. Postoji još jedna stvar koja me u prijedlozima isvisiteljice brinu. Što se tiče e, prijedloga komisije, e, mislim e, da tu komisija zapravo ima ključnu ulogu jer mora odgovoriti na ono što mi želimo kako bi se na riješila kriza. I isto tako treba vidjeti na koji način ovi sinavi e, mogu se iskoristiti da bi se financirala oporavak realnog gospodarstva. Meni je to i dalje misteriozno. Hvala, evo sad Sven Gigold ima riječ. Vrlo kratko. Ne želim sada ulaziti u e, same detalje, ali E, moramo se zapitati koji su tu prioriteti. Puno se raspravljalo o tome ako se određeni poslovni modeli brane, kako će to imati utjecaj na nešto drugo. Ja mislim da ako ste banka, onda imate određenu vrijednost koju branite, ako ste fond, onda e, se radi o fluktuaciji. Jednostavno ne može se sve svesti na sinav. Mora se ići za jedno cikličko djelovanje. Ono što me iznenađuje je da velik broj govornika se nije pozvao na reference koje već imamo. Imamo izvješće Europskog odbora za sistemske rizike, zatim izvješće odbora za E, financijsku stabilnost i oni svi kažu da moramo izaći iz sineva iz razloga financijske stabilnosti. A sada mnogi među vama traže novu studiju utjecaja. Ja sam koordinator i meni je jasno čime bi to vodilo a to je da bismo došli tako pomalo do luksemburškog predsjedništva gdje su izvjestelju Sjene, iz Irske, iz Velike Britanije i tako dalje. Vrlo otvoreno govorim vam o tome kako ja na to gledam. Možete agresivno mi odgovoriti. Mislim da je otvorena rasprava. E, brine me kakav će ugled imati ovaj odbor u prošlosti. Ljudi ne bi dobili da pišu izvješća ako se činilo da za određenu zemlju bi došlo zaista do sukoba interesa. A u ovom slučaju imamo zaista takvu koncentraciju koja nije dobra za ugled ovog parlamenta. Osim toga imamo čitav niz izvješća kojima, ovaj odbor slabi prijedlog komisije. Isto smo imali kada smo radili o restrukturiranju banaka i e, kada se radilo o sekuritizaciji. Po mom mišljenju, mi smo nekada imali tradiciju jačanja financijske stabilnosti, i sada se vraćamo u stara vremena kad je povjerenik iz Irske, McVivi, jednostavno išao zatim da se e, slabi regulativa. Zaista se bojim da ovaj parlament ide u tom smjeru. Vidim se više i više činjenica tomu u prilog kada čitam o e, pojedinostima iz E, prijedloga vezanim za tržišta kapitala. Moramo slušati ono što kažu građani, moramo biti vrlo strogi kada je u pitanje uredba sa o financijskoj stabilnosti. Hvala Jakob van Nakon ove razmjene mišljenja vidim jednostav čime se sve Nina morala nositi kad je e, radila na ovom izvješću. Ljudi često misle da mogu že biti vuk, tje, e, vuk koza ali to nije tako. I ćete imati e, sustav sistemski rizik i e, s tim pristati na to ili ćete imati sinove. Dakle, to je jednostavno izbor koji e, treba napraviti. Moramo se opredijeliti. Ako još jednom želite napraviti jednu studiju utjecaja, s čim se ja ne slažem, što ćete iz toga e, dobiti? doći ćemo do prikrivenih i manje prikrivenih rizika koje će jednostavno biti vezane likvidnost i to kolosalnih razmjera. Upravo se time bavi ovaj propis. I možemo se uvijek pitati hoće li e, zaštitni kapital od 3% biti dovoljan ako ga se još više razblaži. Zbog sinova je došlo do problema sa bankom Lehman Brothers. Ako to znamo, pitamo se zašto toliko vremena treba da se ove stvari riječe. I zaista me brine ako se tako nastavi, ponovno ćemo biti neuspješni. E, I osim toga da će ispijavati bilo tko ko se pozabavi e, sistemskim rizikom. Hvala. Silvi Gular. Hvala. Sven. baš mi je lijepo kad si rekao u stara vremena u proteklom parlamentarnom sazivu. Ako se ne varam, tada smo imali samo njemačke izvjestitelje o e, sustavu za jamstvo bankovnih uloga ja ne želim ovdje reći da je Alde napravio najbolji izbor pa da jednostavno morate e, e, slijediti ono što kaže naši izvjestitelj u sjeni. Dakle, ono što me iznenađuje je koliko ima promjena u odnosu na prijedlog komisije. Kada se logika teksta toliko mijenja, mislim da se ipak treba postaviti određen broj pitanja. Drugo, razlika financiranja realne ekonomije između Europe i e, Sjedinjene američke države su tolike da se ipak e, moramo stvarno zapitati treba li to slijediti. Ne kažem e, da Amerikanci rade loše, ali jednostavno dva sva sustava su toliko drugačija da se pitam je li ovo primjereno za nas. Sada gospodin Linder u ime Europske komisije. E, hvala svima. Ovo je bila vrlo zanimljiva rasprava. Vrlo smo brzo došli do ovog teškog pitanja kada smo ste odlučili protiv našeg prijedloga i trebali smo vidjeti hoće li e, sve ovo biti izvedivo. U e, vijeću se o tome dugo raspravljalo i vidjeli smo da postoje različita mišljenja i zato se zahvaljujem izvjestiteljice na kompromisnom rješenju. Radi se o jako složenoj temi. To je reklo nekolicina među vama. E, prijedlog koji smo vidjeli je vrlo detaljan, razuman i ako želite, e, komisija vam u mogućnosti koju to može e, svakako želi pomoći ako imate još neka pitanja. E, htio bih samo još dodati da Europa ima određene međunarodne obveze koje je na sebi preuzela u tom području, pa dakle možemo, moramo to uzeti u obzir. E, mi naravno, evo ponavljam još jednom, možemo e, pridonijeti ako treba u raspravama između izvjestitelja u sjeni. Hvala. Thank you to the Commission. Uh, uh, I uh, appreciate you. Hvala predstavniku komisije, hvala vam e, što se stavljate na raspolaganje za nešto što još nije zatraženo. Dakle, e, možda ste bili malo prebrzi na jeziku, ali svejedno mi ćemo to na odgovarajućoj razini razmotriti. Evo imam pitanje za komisiju. Jesam vam dobro shvatio, vi ste rekli da ne branite u potpunosti vaš prijedlog. Kad smo predstavili taj prijedlog, mislili smo da je to najbolji mogući e, prijedlog. Ali znamo da ako se e, američki model jednostavno kopira u Europi da e, to neće funkcionirati zbog toga što su ta dva sustava različita. I zbog toga smo predložili taj, e, tu zaštitu, taj e, tampon. I međutim, sada vidimo da kada dajemo taj prijedlog zapravo, da i ovo što vam sada nudimo, jednostavno to e, činimo u cilju da budemo konstruktivni. Dakle, čini mi se da je odgovor na vaše pitanje Sven da. Sada ću dati riječ izvjestiteljici i molim vas da budete kratki. Hvala, zahvaljujem se svima na doprinosu. I e, netko me jednom pitao, Nina pa što si radila u prošlom životu da bi na kraju se sada morala baviti ovim prijedlogom. Da, e, nije to savršen prijedlog, međutim postoji jasno razmimo ilaženje E, među dva oprečna mišljenja i nikako da nađemo zajedničke točke. Jednostavno pokušavam napraviti neku vrstu paketa jer mislim da je ipak važno da nešto imamo. Sasvim je jasno zašto nismo napredovali, što vidimo iz današnje rasprave i iz rasprave prošlog puta. Ja se nadam da kad se sjednem s izvjestiteljima u sjeni da ćemo naći neko rješenje i ne mogu svi samo čvrsto stajati na e, dosadašnjim pozicijama. Moramo vidjeti gdje možemo naći kompromis kako bi se stvari pomakle. Postoji jedna stvar kojom se ne slažem, a to je da sam ovo sve kopirala od Amerikanaca. Ja sam e, s Amerikancima razgovarala samo jednom, ali sam puno razgovarala s drugim kolegama i pokušali smo vidjeti na koji način možemo ograničiti rizik. Dakle, kako možemo upravljati rizikom ako sustav sinem ostane? komisija se bavila svim tim prijedlozima, vidjela da je to jednostavno jedna od mogućnosti. I za ovaj prijedlog dala sam vremena od 2020. godine što Amerikanci ne rade. Mnoge su stvari različite nego u Americi. A neki misle da možemo uzeti malo odavde i malo odande. Neki su protiv američkog prijedloga i ipak žele neke stvari da uzmemo od tamo. Pet godina se bavim ovim pitanjima. Nisam sigurna da možemo zaista se dogovoriti oko toga na ovim osnovama, jer je tako bilo u proteklom sazivu. Dakle, kakva razlika će biti ako gledamo još par mjeseci ili još par godina? Najvažnije od svega je da nešto napravimo. E, slažem se da mi kao parlament e, se ovdje dovodimo u pitanje. Mi nismo vijeće, zašto mi raspravljamo kao da smo vijeće? Mi nismo komisija. Mi smo tu da jednostavno pregledamo što radi komisija. Pre tome što ima strašno u tome da mi neke stvari ponovimo od onoga što je rekla komisija. A osim toga u posljednjih nekoliko mjeseci došlo je do određenih pomeka. Govore mnogi ljudi da trebamo imati studiju utjecaja. Svi podaci koje sam ja ovdje citirala je napravio Europsk E, istraživačka služba Europskog parlamenta u rujnu 2013. godine. Prema tome samo te brojke citiram. Prema tome neće se uopće brojke bitno promijeniti, a samo će se usporiti sve. Kada god neki izvjestitelj ili zastupnik ima novi prijedlog, mi ne tražimo svaki puta studiju utjecaja jedini koji će dobiti ako budemo imali novu studiju utjecaja, to će biti sektor novčanog tržišta. A ako dođe do problema sljedećih nekoliko mjeseci, pa kakvim ćemo mi ispasti u tom kontekstu? Moramo se vidjeti kako ćemo dobiti onakav paket mjera kojim ćemo napredovati ja mislim da moramo što prije moguće doći do nekog sporazuma i da ne čekamo da e, Luksemburg preuzme predsjedništvo. I e, ne sviđa mi se to kada se ljude gleda u svjetlu zemlje iz koje dolaze. Mi smo svi zastupnici Europskog parlamenta i na jednaki način zastupamo 500 milijuna e, građana i moram reći da je čak uvredljivo da kažete da izvjestitelj iz Velike Britanije ne može raditi ovo, na ovu temu ili francuski izvjestitelj na neku drugu temu. Mi moramo raditi drugačije nego li vijeće, imate drugčije stavove od njih i moramo saznati, shvatiti kada recimo, evo došli do takve i takve situacije, ne možemo e, ostati u situaciji gdje će svatko e, čvrsto stajati na vlastitim pozicijama. Ne, moramo reći kako e, se e, može uzeti u obzir što kažu jedni i drugi gospodine Mafi, gospodine Mufi i što nam kažu istovremeno i Brian i mm, Said i drugi. Hvala svima u četvrtak ćemo se ponovno naći što će mi biti drago. Hvala izvjestiteljici. Imamo 11.12. rok za amandman, 21. siječnja rasprava, glasovanje u Ekon 20. 2.3. veljače. Naravno sve ovo trebamo ocijeniti, koordinatori treba ocijeniti utjecaj, e, ocjenu utjecaja. Dakle, volio bi znati da li se to može razmotriti kao alternativa da se malo to odgodi. 3-4 dana samo kako bi izvjestitelj mogao proslijediti. Ili vi to možete sad napraviti? Don't see how you can make that decision. Pa ne znam kako se tako nešto može napraviti u dva, tri dana, ocjenu utjecaja. Mi imamo program i tu su brojni drugi zakonodavni tekstovi. Dakle, ne bi bilo, nije jednostavno odgoditi zadani rok i da se eto, samo to ubaci negdje kasnije. Ako mislite ne, ne, ne, ja uopće ne govorim o ocjeni učinka, samo kažem da se zadrže rokovi kakvi jesu i rok za glasovanje i ocjen, iznošenje ocjene. To bi možda bilo moguće. Čujte, ja se slažem ako se, ako se rokovi ne slažu. u narednu srijedu u Strasburu bismo to mogli napraviti tako da imamo nekoliko dana više. Predsjedniče, mogu postaviti pitanje? Ukoliko sam dobro shvatio, koordinatori će e, se osvrnuti na upitnik. Da, vidjet ćemo. Ako koordinator postavi pitanje, mi ćemo razmotriti pitanje. Dobro, a da li to znači da se držimo postojećih rokova za ovaj prijedlog? Da, držimo rokova sa malenom promjenom odgode od pet dana za podnošenje amandmana. Da, zaključimo svojim. I da, naravno, koordinatori imaju punu slobodu da e, se raspravlja o ovom prijedlogu. Ukoliko dođe do prijedloga na temelju utjecaja, odnosno studiju C. Dakle, evo, samo odgoda roka za podnošenje amandmana. Evo, to su sadašnji rokovi, dakle mogu ih ponoviti. 17. prosinca amandmani, 21. siječnja mišljenje, 22. 23. veljače glasovanje na odboru Ekon. A plenarna e, drugo zasjedanje u trećem mjesecu. Hvala. Toliko. Point seven of our agenda, the last... Sedma točka na dnevnom redu. Zadnja, ispričavam se izvjestitelju, učinio sam sve što sam mogao da se ispoštuju rokovi. Evo sad odmah prelazimo na mark. Namjerila. Dajem se odmah riječ. Kora. Hvala predsjedniče. Najprije želim zahvaliti svim izvjestima u Sjeni s ima smo razmijenili mišljenja za, oko ove jako važne teme. Prije što pređemo na srž, želim spomenuti neke administrativne pitanja. Dakle, nastojim završiti nacrt e, izvješća do kraja tjedna. Pretpostavljam da će izvješće vjerojatno e, biti slobodno za javnost krajem idućeg tjedna. Isto tako sam e, ću objaviti i kompletan tekst izvješća i također ću to staviti na svoju web stranicu i popis svih organizacija s kojima sam imala sastanaka glede mjerila, prethodnih, e, tem mjerila u ovim prethodnih nekoliko mjeseci, dakle sve će to biti na raspolaganju online. Također sam nastojala držati se rokova. Imamo rok za podnoženje amandmana za 20. E, siječanj. Prelazim sada na samu srž nacrta izvješća. Kao što sam ranije rekla, ovdje se radi o velikom složenom dosijelu, tako da ću iznijeti opći pristup. Moj opći pristup donošenju novih zakonodavnih e, e, mjerila jest, ima za cilj da se e, osvrnemo na makroprudencijalnu prudencijalni značaj mjerila. Ovo je važno za e, na kreditna tržišta i brojna druga. To e, što se tiče e, mjerila i kontinuiteta mjerila, na taj način bi oni mogli imati kvalitetan utjecaj na realno gospodarstvo. Ovo je jako točno glede onih mjerila koji imaju veliku vrijednost Općenito gospodarstvo će imati velike koristi upotrebom raznolikih e, mjerila koji će biti korišteni na transparentan način. Na temelju ovih razmatranja e, proistječe potreba najprije da se omogući korisnicima e, mjerila da raspolažu s većim brojem informacija o, o spostavljanju mjerila i na taj način da donose bolju, bolje odluke glede uporabe mjerila i nameću disciplinu javnoj upravi. Drugo, da se primjenjuje jasna profesionalnost kada se radi o dodatnim zahtjevima strane vlada glede mjerila i da se postara da mjerila sa sistem e, budu, e, poštuju e, određene zahtjeve, norme, a istovremeno pružaju budu pruženi, stavljeni na raspolaganje e, klijentima e, na, za, pod odgovarajućim cijenama. Što se tiče e, mjerila s velikim referentnim vrijednostima i sistemskim značajem, bilo bi prikladno nametnuti obvezujuće državne zahtjeve koji će biti utemeljeni na međunarodnoj dogovorim načelima ovi zahtjevi trebaju e, imati e, sveobuhvatan pristup na temelju tržišta na koje se odnosi na temelju podataka kojima se koriste. Što se tiče mjerila koji, koji nemaju kritične podatke, to će to bi trebalo ovisiti o krajnjim korisnicima, što se može napraviti tako što će napraviti izjave o mjerilima, na primjer tu se mora e, tražiti pomoć e, neovisnih e, revizora. Na, nametanje nekritičnih indeksa bi moglo stvarati nepotrebne velike troškove, a ti troškovi bi mogli uveliko smanjiti opskrbu mjerima i ograničiti dostupnost e, i stvoriti dodatni teret na e, europskim gospodarskim subjektima upravo u razdoblju kada bi njihov razvoj trebao biti od najvećeg značaja za europsko gospodarstvo. U ovakvom kontekstu treba napraviti određene prilagodbe prilagođavanje treba biti napravljeno u skladu s međunarodnim normama. Potrebno je imati dvojni e, pristup u određivanju e, kritičnog indeksa. Što se tiče ovih koji imaju preko 500 milijardi, njih treba činiti raspoloživim e, odgovarajućem razdoblju. Oni su od ključnog značaja. Međutim, ovako rigidan kvantitativni prag nije prikladan za brzorastuća gospodarstva. Stoga diskrecijska prava bi trebala biti omogućena određenim vlastima i to na temelju tijelima i to na kriteriju, e, poštujući kriteriji e, ocjene određenih e, mjerila. Ovdje je važno da se primjenjuju ista isti kriteriji kroz cijelu Europsku uniju. Dakle, u slučaju da određena mjerila e, mogu biti korištena u nekoliko država članica, onda takve odluke moraju biti donesene na razne Europske unije. Što se tiče ovih kritičnih e, mjerila, takve odluke mogu biti prepuštene isto tako u određenim slučajima državama članicama, odnosno njihovim vlastima. Što se tiče trećih zemalja, dostupnost velikog broja mjerila od ključnog značaja za funkcioniranje financijskog sustava i realnog gospodarstva i to mora e, imati prihvatljive odredbe za e, upravitelje e, u trećim zemljama. Trenutno ni jedan nije uspostavio izvan Europske unije prav odgovarajući pravni okvir, niti se o tome, niti se to očekuje u dogodnoj budućnosti. Stoga bi režim za treće zemlje u možemo ga smatrati nezadovoljavajućim. Istovremeno moramo zajamčiti jednaka pravila za sve europske igrače, stoga bi morala, stvoriti, moramo stvoriti dodatna pravila kako bi europski korisnici mogli imati pristup e, mjerilima iz trećih zemalja. Ekvivalentne odluke kojima e, je cilj dakle da mogu poslovati u trećim zemljama i individualne akreditacije moraju biti e, dodane barem dok ne budu donesene i usvojene e, adekvatna rješenja. I evo još dvije točke što se tiče e, određenih mjerila dok su sukob interesa mogući u svim oblicima mjerila moramo istovremeno primiti na znanje da mjerila koja se koriste u drugim indeksima ili kombinaciji indeksa moraju biti uzmjerena, uzeta u razmatranje. Što se tiče uporabe mjerila, davanje dodatnih informacija korisnicima mjerila, investitorima, poslovnim subjektima i tako dalje pomaže poboljšanju transparentnosti i pouzdanosti mjerila, ali isto tako može omogućiti krajnjim korisnicima e, bolju zaštitu protiv e, neadekvatne uporabe mjerila. Stoga nadzorna tijela zajedno e, u svoje obveze moraju učiniti dodatni napor da se informiraju krajnji korisnici o vrijednostima tih mjerila i da se potpišu financijski ugovori. Mislim da E, mogu stati predsjedavajući e, na ome i veselim se dakle mišljenjima svih izvjestitelja u sjeni. Evo, hvala. Gospodin Kokmark ima riječ. On je izvjestitelj u sjeni od strane Europskih pučana. Hvala predsjedniče. Ja mijenjam ovdje gospodina Mindermajera koji je u Kuala Lumpuru. E, gdje ima susret sa e, predstavnicima Središnje banke tamo. oni meni prepustili da ovdje radim, a oni oču u Kuala Rumpur, možda dobijem suvenir majicu. No, u svakom slučaju, zamoljen sam da iznesem neke od njegovih glavnih e, stavova koji se uveliko slažu sa ovim što je izvjestiteljica rekla, čiji rad uveliko cijeni i zahvaljuje se na njemu. Dakle, ovdje se donakle govori o određenim e, uredbama, a i o ovom prijedlogu e, Europske komisije, no istovremeno imamo i globalni odgovor e, s G20, gdje imamo i oska načelo o mjerima koji je uveliko prihvaćen na globalnom tržištu. Gospođa Gospodin Niedermayer ima tri stvari koji želi spomenuti, a to je poljoprimjeni tih te, uredbe, jer što, e, što veće dublje bude, to e, bi se moglo e, dodatno zahtijevati pravila. Drugo je poređenje s joskom i drugim režimima. Naprimjer, kad je rađen nacrt prijedloga Europske komisije nije bilo jasno kamo će doći ovo načelo Joska, a sada je dosta jasno da je da su temelji, da predstavljaju temelj za raspravu većinu država i teško je vjerojatno da će uredba Europske unije postati novo mjerilo na svjetskoj razini. Dakle, danas neka mjerila koja se globalno koriste te koje koriste većina globalnih aktera nisu europski, što znači da će nadzornici morati razmotriti da li su dovoljni za europsko tržište, u kojem slučaju mjerila EOSKA neće moći biti primijenjena za nas. Dakle, ono što je važno jeste da ukoliko razmišljamo da su IOSKA mjerila sigurna, onda ne možemo prihvatiti prijedlog ovakav kakav jest. I treća stvar jest pitanje transparentnosti. Ovome je bilo riječi. Dakle, sve u svemu, gospodin Nidmajer smatra da moramo smanjiti poje provedbe ove uredbe primjene imati provedbeni zakonodavni akt i imati transparentnost i približiti se i osko mjerilima e, što više moguće i napraviti dakle paralelan e, paralelu s tim žele zahvaliti izvjestiteljici i predlaže da koordinatori zatraže od Europske službe za istraživanje, odnosno E, službu za istraživanje Europskog parlamenta da napravi ocjenu učinka e, utjecaja. Evo, to je sve od gospodina Niedermayera i od mene najviše hvala. Hvala vama. Fernandez Alvarez u ime e, snd Da, dobar dan svima, dobro večer, hvala. Ja bih eh, želio čestitati izvjestiteljice, to je bilo izuzetno intenzivan rad i mogu potvrditi da eh, ćemo u idućim tjednima također raditi na ovom eh, temi, te da kako bi ova uredba što prije došla na stolove. Naravno, riječ je o tome da je bilo i manipulacija Dakle, predmeti koji su postali poznati u novinstvu, u javnosti, vezano uz Libor, skandal, manipulacija u slučaju tečajeva, e, konverzija i tako dalje. Znači, financijska tržišta zaista trebaju jasnu regulativu koja će spriječiti da se manipulira ovim indeksima, to jest da se ove indekse na neki način zlopotrebljava. A kako onda sami doprinos zapravo situaciji da se dođe do nesigurnosti. Klub zastupnika SED-a vrlo pozitivno smatra ovaj prijedlog komisije kako bismo vrlo kratko kazali 3 do 4 točke koje su po mom mišljenju još e, zapravo kojima je potrebno poraditi malo jače. Prvo, uredba kreće od definicije indeksa koji se tiče zapravo nekih mjerila koje smatram da nisu primjerene, a to je kvantitativna procjena, a koja se tiče indeksa kao vrlo kritičnog. E, da li neki indeks kritični? Što nije dovoljno solodna podloga, jer postoje različite mogućnosti kako se može primjerice procijeniti fondove i koji ovdje indekse koriste kao temelj. Tu se može također i odustati od nekih e, situacija kao je smatramo kritičnima za financijsku stabilnost ili pak indeksi koji su na neki način odgovorni samo za dijelomice, odnosno samo za neke države članice i koje možda ne spadaju u zonu eura. Naravno, ne smijemo gledati kvantitativno na stvari i rigidno, jer zaista ćemo onda osjetiti jednu malu e, jedan mali nedostatak, naravno da ove fondove ne možemo procjenjivati temeljem ovih indeksa, a isto tako ako se ne uzmu u obzir indeksi koji mogu upućivati na nestabilnost određenog fonda. Neka pitanja koja su već bila spomenuta, to je E, proporcionalnost u ovim odredbama. Mislim da je zaista preporučljivo da moramo unijeti stupanj proporcionalnosti Libor, Euribor, ovi veliki indeksi ne smiju se jednako tretirati i regulirati kao i neki manji indeksi. I oni indeksi koji mogu utjecati na destabilizaciju spram onih koji se tiču samo regionalnog karaktera ili samo neke ekonomije koje nisu sistemski relevantni. Zaista tu moramo postaviti određeni katalog prioriteta, moramo postaviti pitanje uopće što je s tim u vezi proporcionalnost u slučaju kritičnih ili nekritičnih fondova. Kada je riječ o sirovinama, tada možemo kazati da je to sigurno sistemski relevantna kategorija u vezi indeksa. Što se tiče trećih zemalja, prijedlog komisije je po našem mišljenju nepotpun, ne možemo u cijelosti pratiti indekse koji su tu e, zapravo izuzeti iz ove cijele priče. Moramo ih uzeti u obzir u svakom slučaju. Hvala lijepo izvjestiteljici na njenom izvješću. Hvala. Hvala. E, ja ću samo kratko slažem se sa komentarima izvjestiteljici ima već jako dobra suradnja sa izvjestiteljima u Sjeni i velika je pružena mogućnost da se iznesu svoje, svoje da iznesu izvjestitelji u Sjeni svoje mišljenje. Imam tri stvari, dakle, e, poljoprivredne treće zemlje i administrativni teret. Što se tiče poljoprivredne, e, postoji razlog što je za IOSKO napravljeno dva različita e, izvješća o e, mjerilima i o indeksima prvi napravljen 2012. kada su e, agencije napravile jedan dio rada, a drugi je napravljen 2014. godine. Dakle, imali smo dva različita izvora e, i dva različita razdoblja, jer je stvar bila jednostavno različita. Ljudi koji su sastavljali indekse za mjerila su radili taj zasban rad posa. tako da molim da se to uzme na um kada su rađeni financijska mjerila i oni koji su radili PRA za um, maloprodajna tržišta. Dakle, moramo, jako je važno da razumijemo dinamiku tržišta, isto kao što je, na primjer, naftno tržište dominirano OPEC-om i da se shvati globalna priroda i dinamika određenih e, e, kontributera i osobito bilo dobro da e, vidimo da se u područjima kao što je Iran i Rusija e, nastavi e, dati doprinos umjesto da ih se isključi. Dakle, mislim da moramo shvatiti kakva je razlika između ove primjene za fizička tržišta i mjerila Što se tiče administrativnog tereta, slažem se s izvjestanjem da e, mjerila mora imati više standarde kojima će biti, se, koja će se poštovati i da postoji jedan proporcionalni režim koji e, neće naravno imati ista e, mjerila kao onih ključnih. Što se tiče ovih ključnih, takozvanih kritičnih mjerila, pozivam sve da vide što se radi u mojoj državi i jednom kraljevini, da se vidi e, uređivanje e, Libora, što je, što je rađeno već godinu dana, jako su stroga pravila e, za sastavljanje tih mjerila. Dakle, umjesto da izmišljamo toplu vodu, bilo bi dobro da se vidi šta se s Liborom dešava i kakva su pravila koja već postoje već neko vrijeme. Također što se tiče očuvanja diverziteta, Teta poduzeća, investitora, važno je da im se ponudi izbor i dakle za to je važna transparentnost kako bi oni mogli znati koja mjerila, za kojim mjerilima mogu posegnuti, ali je važno isto tako da imamo regulativu što se tiče svih e, korisnika. Dakle, ja ovdje se referiram prvenstveno na e, upravitelje e, fondovima moramo biti vrlo jasni. Dakle, kada dođe do nekih e, promjena s da li e, i ovu kategoriju trebamo uključiti. Što se tiče trećih zemalja, one su već spomenute, zato što nema zakonodavnog prijedloga i e, moramo paziti da ne namećemo drugima e, standarde koji neće biti ostvareni. Dakle, Josko standardi su tu, bilo bi jako korisno kada bismo se mogli postarati da funkcioniraju kada se radi o kvalitnim odlukama. Ako se ne varam, gospodin Niedermayer je tražio ocjenu učinka i to od strane e, odjela za istraživanje Europskog parlamenta. S obzirom na značaj ovoga svega ja bih to rado podržao. Hvala. Hvala Marisa Matijaš iz Guera. Hvala, nasa, će također biti jako kratka. Ako se ne vram, nije nam ostalo još puno vremena. Također želim zahvaliti izvjestevice na izlaganju i na iznesenim argumentima. Nažalost, nisam imala još mogućnosti sudjelovati na sastancima izvjestitelja Sjeni, ali jednostavno imam previše e, izvješća na kojima moram raditi, tako da mi je teško biti svugdje prisutna, ali općenito se slažem s izvjestiteljicom. Iz svih navednih razloga, svih razloga koje su naveli neki kolege, potrebna nam je jasno poboljšanje e, uredbe o zaštiti mjerila i mislim da neke stvari koje je spomenula izvjestiteljica idu u tom smjeru i ovo je ključna stvar jer moramo izbjeći sve moguće vidove manipuliranja i brojne druge probleme na koje su ukazali drugi kolegi. I u tom smislu ne želim ponavljati mnoge stvari koje su već rečene, već samo želim preći na ključne elemente koje moramo imati na umu kada raspravljamo o ovom pitanju. Jedna od tih stvari, od tih ključnih stvari, tiče se sukoba i kodeksa ponašanja. To je nešto moramo imati na umu. Druga stvar odnosi na poje primjene, puno toga je već rečeno. No, mislim da je na ovih mjerila i obvezujući doprinos nešto što trebamo proširiti i o tome se da raspravljati. Treća stvar tiče se proizvodnje tih indeksa konačno, još jedna stvar jeste provedba tranzicije i u, trenutku promjene metodologije. Naime, mislim da moramo usvojiti ta razdoblja provedbe u slučaju promjene metodologije kada god je to moguće. U tim razdobljima mjerila moraju biti obračunavana prema pravima prethodne i nove metodologije, ali također bismo morali imati jamstvo da je to nešto će biti razmotreno. Zatim, što se tiče Joska trećih zemalja, slažem svim onim što su rekli kolege, dakle, Evo, možemo nakon dakle, u svakom slučaju kasnije raspraviti o tome. Hvala. Sada molim zeleni. O, pa depresivna saga financijskih sandala oko mjerila je ta da smo sada došli do džentermenskog sporazuma između londonskog sitija i financijskih tržišta. I zato je vrlo važno da ovakvi tekstovi budu dovoljno široki u području primjene. E, imali smo negativne e, elemente vezane za Libora. Čini se da Forex je zapravo e, isto tako loš i zato kada izrađujemo mjerila onda moramo jako paziti da se izbjegnu mogućnosti da e, ta e, mjerila ne omogućuju preveliku fleksibilnost koja bi se negativno odrazila na tržište i na društvu. Što se tiče mjerila vezana za londonski city, oni se zapravo e, mogu primijeniti, odnosno odraziti drugdje u svijetu i zato je vrlo važno da ih je bitno imati na europskoj razini i da bi se trebalo izbjeglići svako radovanje, zlurado radovanje nekom E, nezgodnim situacijama u drugim zemljama jer se to može i na njih tako odnositi. Nedavno e, smo vidjeli da e, za hipotekarne kredite na malo da je loše ako se primjenjuje Libor. A, I da nije u redu da se neki pokazatelj koristi za ono za što nije bio prvobitno osmišljen, jer to samo povećava rizike. A što se tiče pravila e, tre, koja su predviđena do srpnja 2018. godine, kada se budu razređivala ta mjerila, kakva god mjerila e, budemo radili, E, moramo ih e, napraviti takva mjerila koja će se moći na prikladan način nadzirati. I što se tiče same Ezme i njezine uloge, mislim da e, bismo htjeli da ona izravno nadzire te kritična mjerila i da želimo da Ezma također daje smjernice E, profesionalne norme. Hvala. I e, spontano se javio za riječ Nina Gel. Evo, vrlo kratko. Samo jedna mala replika. Povijesno gledano, kad se uvijek kad se govori o novčanim fondovima i mjerilima e, to se često stavljalo jedno s drugim i jednostavno vam želim da budete tu sretnije ruke nego li što sam ja bila. Međutim, u situaciji kada je bilo puno skandala, mislim da je zaista bitno što smo večeras e, čuli od kolege Gunara, a to je da ne smijemo stvoriti neke sasvim e, stroge nefleksibilne režime. Jedno pitanje vezano za nadzor. E, mislite li da treba dati ESMI veće ovlasti ili pak da se sve to više treba nadzirati na nadzor. I još jedna stvar vezana za procjenu utjecaja. Ne znam što možemo postići ako napravimo novu studiju utjecaja, ja bih nekako bila protiv toga. Hvala sada riječ ima izvjestiteljica. Hvala. Hvala svim izvjestiteljima u Sjeni kao i e, gospođi Gill na tome što su rekli. Pred nama je dosta posla, rado ću se baciti na taj posao. Svi moramo biti svjesni toga da uredba koju izrađujemo mora biti e, dobra i prema tome e, moramo postići dobre rezultate. Gospodin Van nije tražio sasvim nove u studiju utjecaja, htio je jednostavno da e, netko da mišljenje o problemima trećih zemalja u već ovoj studiji utjecaja. Koliko sam shvatila, dakle nije tražio novu studiju utjecaja. Vidim e, da e, se ovdje kima glavom, znači da je ta analiza vjerojatno dobra. Što se, e, dakle, što se tiče ove potrebe da se hitno djeluje, mislim da ne bismo trebali ovdje e, iz tog razloga kasniti s ostatkom, a gospodin Niedermayer me uvjerava da nećemo. Hvala svima. Hvala lijepa. E, saopćit ću vam sada rokove. Rasprava izvješću 8. siječnja, 20. siječnja ulaganje amandmana, razmatranje 23. siječnja, a glasat ćemo 8. ožujka. Sutra ujutro počinjemo u 8 sati u zajedničkom sastanku e, sa... E, empu Jesmo li već dobili dvoranu? Ne znam. A, u ovoj istoj dvorani.